Good morning, everyone. If you take your seats, we can start the voting session. Dobro jutro. Molim vas da sjednete. Započet ćemo sa glasovanjem. Nadam se da ste ponijeli vaše kartice. Okay, everyone's ready. Ladies. Would you please take your seats? Molim vas sjednite. Dakle, prvo glasovanje će biti o izvješću gospodina Beleta prijedlog o reguliranju unutarnjeg tržišta električne energije, preinaka, postupak suodlučivanja. Započnemo s amandmanom 87. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 89. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 90 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 91 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 101 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman 101. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje odbijeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 105 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 106 i 107 za, protiv. Suzdržani usvojeno. 108 za, protiv. Suzdržani usvojeno. Amadvan 10 za, protiv. Suzdržani usvojeno. 109 za, protiv. Suzdržani odbijeno. 11 za, protiv. Suzdržani usvojeno. 110 za, protiv protiv, suzdržani, usvojeno. 111 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 112 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 113 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115, 116 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, usvojeno. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 143 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 146 za, protiv, suzdržani odbijeno. 148 za, protiv, suzdržani odbijeno. 149 za, protiv, suzdržani usvojeno. 150 za, protiv, suzdržani odbijeno. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis broj 4 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 224 za protiv suzdržani usvojeno. 225 za protiv suzdržani usvojeno. 226 za protiv, suzdržani, usvojeno. 227 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera. 227, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 228 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 229 za, protiv, suzdržani odbijeno. 230 za, protiv, suzdržani odbijeno. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani usvojeno. 257 za, protiv, suzdržani odbijeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani usvojeno. 270 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 271 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 284 za, protiv, e, odbijeno. 283 za, protiv, suzdržani, provjera 283, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 285. Što je smiješno. 285 ko je za? protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 318, tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 319, za, protiv, suzdržani odbijeno. 320, za, protiv, suzdržani usvojeno. 322. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 323 za, protiv, suzdržani provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 324. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imamo horizontalni amandman 329. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 325, 326 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 327 za, protiv, isti je, ispričavam se. 330. Ne razmatra se. 333 i 334. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 305. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 338, 339, 340 i tako dalje. Dugački blok, jako dugački blok. Neću sve pročitati. Imate u vaš, na vašoj listi. Tko je za ovaj skup amandmana protiv suzdržani usvojeno? Tristo šestdeset šest 365. Tko je za, tko je protiv? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 37. Tko je za, protiv, Glasovali smo 36, usvojeno. Pa sad idemo na 37. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imamo skupno glasovanje do 361. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram skupno glasovanje. Zatvaram usvojeno. 372. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 373. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Imamo E, usmeni amandman u amandmanu broj 40. Da li, da netko protiv usmenog amandmana? Onda ćemo glasovati o usmenom amandmanu koji započinje s amandmanom 38 do amandmana 42. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. 374. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. 374. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Netko nije glasovao. Tristo Tko je za? Tko je protiv? Provjera. 375. Otvaram glasovanje. Sada su svi glasovali. Usvojeno. Ali nije bio baš tako um, napet rezultat. 376 do 378. Tko je za protiv suzdržani usvojeno? Amandman 44 se ne razmatra. 379. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 46. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tristo osamdeset Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 383. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 384 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 385 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 387. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. 388. Za, protiv, suzdržani odbijeno. 389. Za, protiv, suzdržani usvojeno. Blok od 390 do 392. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Provjera. Provjera ovog skupa amandmana, bloka amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 48. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 396 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 394 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 397. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15. Usvojeno. Kompromis 16. Usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 421 za, protiv, e, odbijeno. 422 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 423 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 424 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 424. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 426. Za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 427. Za, protiv, suzdržani, provjera. 427. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 428, 429, tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 430 za, protiv, suzdržani usvojeno. 430, 430 provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 431. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan je odbijeno. 432. Za. Protiv. Suzdržan je odbijeno. 433. Za. Protiv. Suzdržani je usvojeno. 434. Za. Protiv suzdržani provjera 434 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbijeno 435 za protiv suzdržani usvojeno 436 za protiv suzdržani odbijeno 437 za protiv suzdržani odbijeno. 438 za, protiv, suzdržani odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani usvojeno. 439 i 440 za, protiv, suzdržani usvojeno. 56 za, protiv, suzdržani usvojeno. 57 za, protiv, suzdržani usvojeno. 58 za, protiv, odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 64 za i protiv, suzdržani, odbijeno. 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 za, 67. 67 Tko je za? Usvojeno. 68 Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 69 Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 70 Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 i 74 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržani, provjera. 76 Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 77 za, protiv. Ko je protiv? 77. Usvojeno. Provjera 77. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? protiv, suzdržani, tko je za, usvojeno, amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 78 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 79 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 80 za, protiv, suzdržani, provjera, 80 Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 85 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 86 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Elektroničko glasovanje o cijelom izvješću, o cijelom mišljenju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Rečeno mi je da je kompromis 8 odbijena, zapravo je usvojen. I sada prelazimo na drugo glasovanje. Sada je pred nama drugo izvješće. Izvješće zastupnika Poca, zajednička pravila o unutarnjem tržištu električnom energijom preinaka. Kompromis 8 za protiv e, suzdržano usvojeno. Kompromis 1 za e, protiv Naravno, provjerit ćemo da vidimo što je sa kompromisom 1. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 108 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 113 za, protiv, suzdržan, odbija se. 123 eh, za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržan, provjera za kompromis broj 2. E, imamo e, jedan glas previše iz kluba Pučana. E, zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 2 je odbijen. Glasujemo o amandmanima 124 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 125 za, protiv, suzdržan, odbija se. 129 za, protiv, suzdržan, odbija se. 126 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržan, odbija se. 128 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 130 za, protiv, Provjera. Provjera amandmana 130. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 132. E, 134 i 135. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman četvrti. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Amandman 136. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 137. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 138. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 139. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 140. Za. Protiv Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 141 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 142 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržan, provjera elektroničkim putem kompromisa 12. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. Amandman 144. E, za, protiv, suzdržano, usvaja se. Kompromis 13. za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Odbija se. Znači, glasujemo o amandmanu 145. za, protiv, suzdržan, odbija se amandman. Provjeravamo 145. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Evo, imala sam sreće, odbija se. 146 za, protiv, suzdržan, odbija se. 147, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 148 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 154 za, protiv, suzdržan, odbija se. 155 za, protiv, suzdržan, odbija se. 8 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržan, odbija se. 157 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržan, odbija se. 159 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 160 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 164 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 200 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 202 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržan. E, provjera amandmana 15. elektronskim putem. Nije bilo potpuno jasno temeljem dizanja ruku. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 203 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 206 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Glasujemo o izrečaju pod 205. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 204 za, protiv, suzdržan, odbija se. 209 za, protiv, suzdržan, odbija se. 207 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 208 za, protiv, suzdržan, odbija se. 210 za, protiv, suzdržan, odbija se. 211 za, protiv, suzdržan, odbija se. 16 za, protiv, provjera elektronskim putem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 212 za, protiv, suzdržan, odbija se. 213 za, protiv, suzdržan, odbija se. 214 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 215 za, protiv, suzdržan, odbija se. 216 za, protiv, suzdržan, odbija se. 217 za, protiv suzdržan, odbija se. 218 za, protiv suzdržan, odbija se. 219 za, protiv suzdržan, odbija se. 17 i 220 za, protiv suzdržan, odbija se. 221 za, protiv. Hm. 221 za, usvaja se. 222 za, protiv suzdržan, usvaja se. E, 233. Tko je za? Protiv suzdržan odbija se. 234. Za. Protiv suzdržan usvaja se. 235. Za. Protiv suzdržan usvaja se. 18. Za. Protiv suzdržan usvaja se. 19. Za protiv, suzdržan, usvaja se. 236 za, protiv, suzdržan, odbija se. 20 za, protiv, provjera amandmana 20. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 237 za, protiv suzdržan odbija se. 238 za, protiv suzdržan odbija se. Dvjesto za, protiv suzdržan, odbija se. 257 za, protiv suzdržan, usvaja se. 258 za, protiv suzdržan, odbija se. 259 za, protiv, suzdržan, odbija se. 260 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 261 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 262 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 263 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis petit Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 277 za, protiv, suzdržan, odbija se. 278 za, protiv, suzdržan, odbija se. 279 za, protiv, suzdržan, odbija se. 280 za, protiv, suzdržan, odbija se. 281 za, protiv, suzdržan, odbija se. 282 za, protiv, suzdržan, odbija se. 283 za, protiv, suzdržan, odbija se. 284 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 289 za, protiv, suzdržan, odbija se. 290 za, protiv, suzdržan, odbija se. 291 za, protiv, suzdržan, odbija se. 292 za, protiv, suzdržan, odbija se. 293 za, protiv, suzdržan, odbija se. 294 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis šesti za, protiv suzdržan usvaja se. 298 za, protiv suzdržan odbija se. 299 za, protiv suzdržan usvaja se. 300 za, protiv suzdržan odbija se. 301 za, protiv suzdržan odbija se. 302 za, protiv suzdržan odbija se. 303 za, protiv suzdržan usvaja se. 304 za, protiv, suzdržan, odbija se. 306 za, protiv, suzdržan, odbija se. 305 za, protiv, suzdržan, odbija se. 307 za, protiv, suzdržan, odbija se. 308 za, protiv, suzdržan, odbija se. 310 za, protiv, suzdržan, odbija se. 311 za, protiv, suzdržan, odbija se. 309 za, protiv, suzdržan, odbija se. 26 za, protiv suzdržan odbija se. 27 za, protiv suzdržan odbija se. 28 za, protiv suzdržan odbija se. 29 za, protiv suzdržan odbija se. 30 za, protiv provjera amandmana 30. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržan, odbija se. 32 za, protiv, suzdržan, odbija se. 33 za, protiv, suzdržan, odbija se. 34 za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman prvi za, protiv, suzdržan, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržan, odbija se. 37. za, protiv, suzdržan, odbija se. 38. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržan, odbija se. 40 za, protiv, suzdržan, odbija se. 42 za, protiv, suzdržan, odbija se. 41 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 43 45 za, protiv suzdržan, odbija se. 46 za, protiv suzdržan, odbija se. 47 za, protiv suzdržan odbija se 48 za protiv suzdržan odbija se 49 za protiv suzdržan odbija se Glasujemo o amandmanu 50 za protiv suzdržan odbija se 51 za protiv suzdržan odbija se 52 za protiv Tko je protiv 52. Dobro, usvaja se. 53. za. Provjera za 52. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 53 za, protiv, suzdržan, odbija se. 54 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 55 za, protiv suzdržano odbija se. 56 za, protiv suzdržano odbija se. 57 za, protiv suzdržano odbija se. 58 za, protiv suzdržan odbija se. 59 za, protiv suzdržan odbija se. 60 za, protiv suzdržan odbija se. 61 za, protiv suzdržan odbija se. 62 za, protiv, provjeravamo 62. Očito je bilo kašnjenja s dizanjem ruku, usvaja se. 63. za, protiv, suzdržan, odbija se. 64. za, protiv, suzdržan, odbija se. 66. za, protiv, suzdržan, odbija se. 65. za, protiv, Provjera 65. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 67 za, protiv, suzdržan, odbija se. 68 za, protiv, suzdržan, odbija se. 69 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržan, odbija se. 71 za, protiv, suzdržan, odbija se. 76 za, protiv suzdržan odbija se. 77 za, protiv suzdržan odbija se. 78 za, protiv suzdržan odbija se. 79 za, protiv suzdržan usvaja se. 80 za, protiv suzdržan odbija se. 81 za, protiv suzdržan odbija se. 82 za, protiv suzdržan odbija se. 83 za, protiv suzdržan odbija se. 84 za, protiv suzdržan odbija se. 85 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržan, odbija se. 94 za, protiv, suzdržan, odbija se. 95 za, protiv, suzdržan, odbija se. 96 za, protiv, suzdržan, odbija se. 97 za, protiv, suzdržan, odbija se. 98 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 99 za, protiv, provjera 99. A, usvaja se. Usvaja se. I e, konačno glasovanje elektronskim putem. Zato sam i tražila provjeru. Jer su pučani zatražili, ali očito je sada usvojeno. Dakle, sada glasujemo konačno glasovanje elektronskim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. Sada ćemo glasovati o ulozi e, gradova i regija u provedbi sporazuma e, kopa o klimatskim promjenama. Imamo zahtjev za pojmenično glasovanje koji je povučen. Glasujemo o kompromisu 1. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman osmi. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman deseti za, protiv, suzdržan, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 13 za, protiv. Tko je protiv 13. Očito neki, ali ne dovoljno, znači usvaja se. 14 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržan, odbija se. 18 što se događa Idemo na 18. za. Dobro, idemo provjeriti 17. Meni se činilo da je očito. Sada zatvaram glasovanje. Odbija se. 18. Ko je za? Protiv suzdržan usvaja se. 19. Za. Protiv suzdržan usvaja se. 20. Za protiv, suzdržan, ne usvaja se. 21. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 24. za, protiv, suzdržan, odbija se. 25. za, protiv, suzdržan, odbija se. 27. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 29. za, protiv, suzdržan, odbija se. 33. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 34. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 37. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržan, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržan, odbija se. 46. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 48. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 49. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 50. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 51. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržan, odbija se. 57. za, protiv, protiv, suzdržan, usvaja se. 58. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 59. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 60. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 5. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 61. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 68. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 69. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 71 za, protiv. Tko je protiv 71? Odbija se. Kompromis 6. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržan, odbija se. 77 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržan, odbija se. 84 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržan, usvaja se usvaja se. 86 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 92 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržan, provjeravamo 96. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 97 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržan, usvaja se 107 za, protiv, suzdržan, odbija se 108 za, protiv, suzdržan, usvaja se 109 za, protiv, suzdržan, usvaja se 110 za, protiv, suzdržan, usvaja se 111 za, protiv, suzdržan, provjera 111. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 112 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržan, odbija se. 116 za, protiv, suzdržan, odbija se. 117 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 119 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 120 za, protiv, suzdržan, usvaja se. I konačno elektronsko glasovanje. Ovime je otvoreno. Oh my Usvaja se, dakle puno vam hvala, ali još uvijek e, trebamo obaviti e, najave predsjedateljice. Pretpostavljam da Evo, govorit ću dok neki od vas odlaze, ali da bismo bili učinkoviti. Imamo konferenciju na visokoj razini o Africi sutra 29.11. Sudjeluju e, visoki govornici iz Europske unije i Afrike, iz javnih institucija i privatnog sektora. E, počinje u 14 sati, a završava u 20 sati. Jedan od okruglih stolova e, bit će posvećen e, privlačenju ulaganja za održiv e, i uključiv razvoj i rast. Zatim imamo radionicu o ograničenjima i potencijalima javnog programa za zdravlje, dakle sutra od 10 do 12 sati i svi članovi su pozvani. Imate i izvješće E, i od misije na konferenciju o oceanima e, u Ujedinjenim narodima 5. do 8. 6. Zatim kada je riječ o pregovorima o ETS-u smo na trijalogu e, postigli kompromis. Paket uključuje udvostračenje tržišne rezerve, linearno smanjenje od 2,2% od 2021. E, uvjetno smanjenje udjela na dražbi, e, linarno smanjenje e, besplatnog besplatne dodjele zatim stopa E, update-a benchmarka, zatim e, fond za inovacije e, uz mogući dodatak dakle nema podrške e, za e, kruta fosilna e, goriva s nekim izuzecima i mogući, moguća podrška pravednoj tranziciji te moguće povećanje fonda za modernizaciju i međusektorski korekcijski faktor ukoliko se ne iskoristi svih 3%. Dakle, imamo derogaciju kada, te kada je riječ o emisijama iz brodarstva. E, imamo e, također nešto te e, su neutralizacija učinaka i smanjenje emisija u međunarodnom zrakoplovstvu. E, popodne u 2.30 gostuje direktor iz svjetske zdravstvene organizacije odgovoran za Afriku. To je važan gost pa vas pozivam da se vratite u 2.30 da e, ju saslušate i da s njom razgovarate o ovoj temi. Hvala i želim vam dobar tek.